Damen und Herren, Kolleginnen Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, počinjemo glasovati. E, prva je na dnevnom redu strategija Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju. Dakle, Jadransko i Jonsko more i otoke. Gospođa, ima li gospođa izvjestiteljica nešto za e, primijetiti? Gospođa Šuica, izvolite. Mislim da smo odradili dobar posao, da je ovo jedan vrlo važan report. Radi se o Jadransko-jonskoj regiji koja obuhvaća 70 milijuna stanovnika, osam država, od toga su samo četiri države članice, četiri države nisu. Vrlo je važno da se i one na neki način, obzirom da su sve aspirantice ili kandidatkinje, da se pokušaju držati ovih pravila koja ovdje navodimo. Ja sam stjecajem okolnosti i e, za odbor ENVI, tako da ćemo jutros u 10.30 glasovati isto o mišljenju odboru ENVI nadam se da će ovo biti dobar doprinos našem sveukupnom reportu. Želim zahvaliti svim kolegama koji su pomogli amandmanima da ovo mišljenje bude zaista dobro. Hvala lijepo. Hvala lijepa. E, krećemo sa glasovanjem. Amandman broj jedan za, protiv, e, odbijen. Drugi za, protiv, suzdržan, odbijen. Amandman treći za, protiv, suzdržan, usvojen. Četvrti za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. 30 e, e, prema 31 e, jasna većina odbijeno. Amandman peti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržan, odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis prvi za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, amandman 15. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 28. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 44. za, protiv, suzdržan, odbija se. 45. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržan, odbija se. E, prelazimo na završno elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, 52 glasa za, 9 protiv, 1 suzdržan. Izvješće se usvaja. Čestitam e, izvjestiteljici i zato što ste savladali umjetnost prihvaćanja kompromisa. Zahvaljujem svima. Prelazimo na točku petu, trenutna politička situacija u Afganistanu. E, izvjestiteljica, imate li napomena ili primjedbi? E, prije nisam imala ništa za dodati, ali bi me zanimalo imaju li izvjestitelji u sjeni želju iznijeti određena stajališta. Žele li neki izvijestiti sjene? Gospodin Austrevičius. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, ovo je doista bio dugotrajan i bolan proces, to moram priznati. E, mnogi od prijedloga nisu bili u skladu s našim interesima i stajalištima. E, s obzirom na to da imamo dug popis točaka za glasovanje, mnoge od njih su vrlo važne, molim e, vašu suglasnost da imamo jedno glasovanje umjesto mnogih, jedan glas, a to će biti onda daleko jednostavniji i kraći proces. Hvala. Gospodin Preda. E, podržavam prijedlog kolege Austrevičijusa. E, već sam rekao da podržavam prijedlog koji je iznio kolega Austrovičius. E, da li to ide pravno, da imamo skupno glasovanje odjednom? to onda možemo prihvatiti. Izvolite, gospođo Lusing. E, ja sam odlučno protiv tog prijedloga. E, smatram e, da bi to bio vrlo nedemokratski pristup. Smatram da trebamo pojedinačno glasovati o svakom pojedinom amandmanu. E, tko je zato da imamo glasovanje odjednom, skupno glasovanje? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Onda znači imamo većinu. Tko je za amandmane koji su podneseni na ovaj izvještaj? Molim vas da dignete ruku. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? To znači da su amandmani odbijeni. E, imamo završno glasovanje o izvještaju. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. dva glasa za, 43 protiv, 17 suzdržana Izvještaj se odbija. Sada prelazimo na opći proračun Europske unije za poslovnu godinu 2016. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Predi. Mr. Preda, you have the floor. Gospodine Preda, imate riječ. No. General budget of the European Union for the financial year. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, nisam mislio da smo već došli do ove točke. Žao mi je e, što vas ometam, ali trebamo čuti doprinos što se tiče općeg proračuna. Ja se ispričavam, mislio sam da smo još uvijek na točki koja se odnosi na političku situaciju u Afganistanu. Što se tiče e, točke koja se odnosi na proračun, mogu reći sasvim kratko da mi se čini da su prioriteti jasno navedeni u mišljenju koje je pripremljeno, ali rado ću sudjelovati u razmjeni e, gledišta. Prvo, e, želim istaknuti da ste jučer dobili nacrt mišljenja i želim istaknuti da mi podržavamo nacrt mišljenja i protivimo se smanjenju proračuna e, i svim smanjenjima koja će utjecati na vanjsku politiku i stoga smo predložili amandmane na e, proračune kako bi se ponovno unijele te brojke. To se odnosi na brojke koje je predložila komisija. E, kao drugo, jasno želim definirati naše prioritete kako su oblikovani na našem odboru. E, amandmane smo podnijeli. Kada govorimo o prioritetima, tu mislim na ona pitanja oko kojih postoji širok konsenzus u našem odboru politika susjedstva južne i istočne zemlje koje su susjedi Europske unije suočene su s velikim izazovima i trebaju našu potporu. Osim toga, e, naglasak je na našoj politici zaštite ljudskih prava i demokracije. E, riječ je o osnovnim vrijednostima koje su važne za europske integracije i kao treće, kao što sam već ranije rekao, mi smo odlučni u tome da podržimo e, pristupanje zemalja kandidatkinja Europskoj uniji. A na kraju što se tiče mirovnog procesa na Bliskom istoku i e, palestinskih vlasti smatram da im je potrebna e, svaka moguća potpora. To su dakle prioriteti koje sam ja definirao. A E, to je dodatak u odnosu na amandman e, za ponovnim e, unošenjem sredstava koja su trebala biti ukinuta. Rok za podnošenje amandmana je 23. srpnja 18 sati. Gospodin Picula. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na svim amandmanima. Izvjestitelj je posebno uzeo u obzir krhku političku klimu u našem okruženju i šire i e, naveo da je potrebno ostvariti dalji napredak što se tiče prioritetnih područja. E, kontinuirani sukobi na Mediteranu dovode do toga da je potrebno e, povećati sredstva iz instrumenta za susjedstvo kako bismo podržali posebice Libiju, Siriju, Ukrajinu. Moramo nadalje e, snažno podržavati e, mirovni proces e, na Bliskom istoku. Klub socijalista zabrinut je zbog zadnjeg odlomka u mišljenju i to pod točkom petom. Tražiti proračunsku liniju za posebne predstavnike Europske unije kako bi se prenijeli iz proračuna za e, vanjsku i sigurnosnu politiku u kategoriju za instrument susjedstva. E, mi smatramo da je važno da se zadrži e, proračunska kategorija za posebnog predstavnika u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i da se ne prenese u službu za vanjsko djelovanje. Na taj će se način osigurati maksimalna potrebna fleksibilnost. Osim toga, potpredsjednica i visoka predstavnica Mogherini zatražila je studiju izvedivosti, međutim rezultati još uvijek e, nisu spremni. Iz tih razloga bolje je e, nastaviti dalje raditi sa sadašnjom proračunskom strukturom. Hvala. Ja, e, Zahvaljujem gospodinu Predi na izvještaju. Mi ih u potpunosti podržavamo u ime kluba. E, mi ćemo e, podnijeti amandman e, što se tiče povećanja sredstava za socijsku politiku. Tu imamo određene dvojbe s obzirom na ulogu ove politike. Međutim, tu je iznimno važan sporazum o slobodnoj trgovini, poboljšanje poslovnog okruženja E, unapređenje zdravstvene skrbi, poticanje e, regionalne suradnje. E, mi ćemo na tim područjima podnijeti amandmane. Hvala. thank you Hvala vam lijepa, mislim da je sasvim razvidno da ono što se događa i na istoku i na jugu u našem neposrednom okruženju je također se odražava i na naš proračun, ALDE skupina podržava ovaj pristup i resurse koje bi mogli podržati pozitivan razvoj događaja u našem susjedstvu koji treba biti zajamčeni osim toga i u vezi e, ljudskih prava, zaštite ljudskih prava što mora, e, što zaslužuje našu pozornost. Preda. Hvala lijepa, gospodin Preda. Merci euh, à tous les collègues. Donc, euh, comme je l'ai dit. Hvala lijepa kolega Mate, kao što rekoh na početku, krajnji je rok 23. E, lipnja za podnošenje e, amandmana. Danas ćemo se za nekoliko sati sastati s gospodinom Fernandešom e, i raspraviti tu i uz nazočnost predstavnika različitih odbora, a i nakon stanke se e, opet nalazimo, zar ne, mislim da je to 31. kolovoza. Ja, gibt da eine Gegenwehr? 31. kolovoza će biti glasovanje. Poštovane kolegice i kolege. Izaslanstvo iz Ukrajine e, će doći tek e, u 11. Sada bismo mogli voditi raspravu o Iranu, međutim bilo bi bolje da to obavimo onako kako smo planirali i u formatu kako smo planirali danas popodne. Ili želite to učiniti sada? Ili ćemo sada otići na stanku za kavu? Donosimo odluku da odemo na stanku za kavu, ali vas lijepo molim, budući da će nam se pridružiti za pola sata kolege iz Ukrajine, molim vas da se vratite i da dovedete još neke kolege. E, mislim da bi to bilo prilično neugodno da e, ne budemo ovdje. Već prošli tjedan sam vidio da je dosta kolega već otišlo na godišnje. Ja sam imao izvještaje na AFKO-u. E, iz mog kluba bio sam jedini na sastanku. E, ovaj tjedan je već takva situacija na nekim sastancima. Možda bismo u budućnosti trebali planirati plenarno zasjedanje e, tjedan dana kasnije u sedmom mjesecu, a sastanke odbora bismo onda održali tjedan dana prije. To bi imalo smisla. Jer ovaj dodatni tjedan, e, to zapravo vrlo često svojoj ženi ne možete objasniti zašto se još jednom morate vratiti u Brisel umjesto da idete na more. Ali takav je život. Hvala vam lijepa, vidimo se u 11. Hvala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 Hvala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 tamo srkivan neko jedno. Ma ono jučer, a jučer nije mogo, nije Hvala <laughs> Kolleginnen und bitte Platz zu nehmen. Poštovane kolegice i kolege, lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Wir sollten anfangen. Trebamo otvoriti sastanak. Zahvaljujem kolegama koji su se vratili. Danas ovdje želimo dobrodošlicu članovima velikog izaslanstva iz e, Ukrajine. E, imamo ovdje veliki broj e, ukrajinskih zamjenika ministara, a voditeljica izaslanstva gospođa Natalija Gnjundjok, koja je zamjenica ministra iz kabineta predsjednika vijeća ministara i voditeljica Ureda za europske integracije. Ona će održati uvodno izlaganje i otvoriti raspravu. Nakon toga ću dati riječ gospodinu Kalaski, zato što znam da će e, morati relativno brzo otići. Pa iz tog razloga, e, budući da je e, zamjenik izvestitelja, imat će priliku dobiti riječe, a sada dajem riječ gospođi zamjenici ministra. Izvolite. on Čast mi je u ime ukrajinske delegacije biti s vama danas na sastanku i ovo je dosta teško vrijeme za Ukrajinu i istovremeno pokušavamo izgraditi ne samo dobre odnose s Europskom unijom i državama članicama Europske unije, već i provesti sveobuhvatne i duboke gospodarske reforme i reforme svih aspekata javnog života. Osim toga, čini nam se da smo za počeli e, sa ovim e, sastankom, sa sastankom e, parlamentarnog odbora za pridruživanje da bismo koordinirali pridruživanje, sporazum i cijelu agendu kao jedinstven politički dokument koji je potpisan s Europskom unijom pred godinu dana. A proces sveobuhvatnih strukturnih reformi je na visoko na listi prioriteta vlade i dalje to radimo unatoč svim izazovima i promjenama s kojima smo suočeni. Doista smo zahvalni svim našim kolegama, a osobito Europskom parlamentu na iznimnoj podršci u prošlosti i e, svemu onome što e, je e, Dakle, onome e, što je bilo rečeno u Majdanu to pred više od godinu dana. Naš e, odbor e, je, je zasjedao, a i treći je instrument sporazum o pridruživanju. Imali smo integracijski sastanak u prosincu prošle godine parlamentarnog odbora i počeli smo primjenjivati, odnosno provoditi svoje obveze iz sporazuma o pridruživanju. Osim toga, ponovno bismo htjeli potvrditi of uh, e provedbu uh, reformi uh, čim smo ciljevima predani i zahvaljujemo podršci Europskog parlamenta u ratifikaciji sporazuma o pridruživanju i svim državama članicama Europske unije i e, veselimo se punoj e, primjeni sporazuma e, i vjerujemo da će od 2016. stupiti na snagu. Svi državljani Ukrajine razumiju da je sporazum vrlo snažan instrument koji su izradile Europska unija i države članice da bi podržale e, gospodarski razvoj Ukrajine i omogućile e, ukrajinskim proizvođačima pristup ogromnom EU tržištu. Osim toga, ove godine, e, odnosno od 1. siječnja 2016. E, očekujemo i vašu podršku u pogledu plana liberalizacije viznog režima i Ukrajina je zatražila intenziviranje e, svih aktivnosti koje se odnose na preporuke iz petog izvješća e, o, o reguliranju viznog režima i vjerujemo da će e, ovaj e, instrument biti prihvaćen i što je prije moguće i njegovi rezultati predočeni vladama. Očekujemo i e, podršku Europske unije strukturnim gospodarskim reformama i otvorena vrata za ukrajinske građane. Također ćemo biti zahvalni Evropskoj uniji, e, cijeloj Evropskoj uniji za priliku da potpišemo e, i e, sporazum o zajedničkom zračnom prostoru, što je dodatni korak u poboljšanju naših bilateralnih odnosa Dobili smo podršku Europskog parlamenta za e, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine e, i e, u smislu ruske agresije i nelegalne aneksije Krima neformalna skupina koja i neformalno i formalno podržava Ukrajinu u svim njenim nastojanjima i naporima s kojima se kao država suočava, od velike pomoći, te e, se nadamo da će neformalna skupina postati formalnom i da će biti e, još jedan učinkovit glas koji e, se na svim frontovima, ne samo u ovom prostoru, zalaže za naše stvari, dakle i u nacionalnim parlamentima svojih država. A Veselimo se isto tako suradnji s Europskim parlamentom te pozdravljamo e, novi projekt koji Europski parlament e, počinje primjenjivati i nadamo se i s e, ukrajinskim parlamentom, a to je se odnosi na suradnju između Europske unije i Ukrajine. Kao vlada predali smo cilju e, strukturnih, intenzivnih strukturnih reformi i drago mi je što nisam sama u parlamentu. E, mi se šalimo da imamo jednu mladu e, vladu koja je zadužena za europsku integraciju. Imam e, ovdje zamjenike ministara zadužene za europsku integraciju u svakom ministarstvu ljudi koji su zaduženi i za europsku integraciju i strukturne reforme te e, ono što oni rade e, ide u dva smjera i dio je naše domaće politike, a ne samo europske politike. Upravo radi svega toga, e, zahvaljujemo vam, e, ja zahvaljujem u svoje ime, u ime cijele skupine što ste nam omogućili da budemo danas s vama. Hvala lijepa, gospođo Kalas. Hvala vam lijepo, dobro jutro svima. Kao potpredsjednica Europsko e, Ukrajinskog e, odbora, parlamentarnog odbora, pozdravljam vas u Europskom parlamentu te se nadam da, e, je, da će prvi sastanak EU Europskog e, odbora za pridruživanje biti uspješan, a ovo je prilika da se sastanemo, važna prilika za suradnju, za razmjenu mišljenja, da bismo razumjeli potrebe, e, dakle i dobro razumjeli jedni druge te prebrodili teškoće zajedno radili kako bi osigurali da sporazum o e, pridruživanju bude glatko proveden i e, već smo čuli da e, je došlo do napretka u reformama, govorim o e, prijedlozima izmjena zakona u parlamentu i razumijem da je stajalište vlade i parlamenta Vrhovne rade da je teško i na početku, početkom srpnja bili smo u Vrhovnoj radi i e, s predsjednikom Šulcom i vidjeli smo kako teče procesi rasprave e, u e, pogledu nekih od težih zakona, reformi zakona za koje razumijem da e, kratkoročno gledano mogu biti doista velike, opsežne i da ih je teško objasniti ljudima, ali moramo e, raditi na dugoročnim ciljevima i te reforme su ključne za povratak e, Ukrajine na put rasta i konkurentnog gospodarstva. Europska unija i Ukrajina moraju blisko surađivati na provođenju ovih reformi na učinkovit način i e, to tako da javnost razumije što stoji iza tih reformi i kakvi će biti rezultati dugoročno gledano. A mi možemo reći da je važno da pokažemo da Evropska unija čini pozitivnu razliku, znači predstavlja pozitivnu razliku. Važno je da su e, mnoge europske države e, u e, članice prošle kroz slične reforme te bile na dobitku, te mislim da je ovo prilika da razmijenimo iskustva i to na korist Ukrajina. Veselim se što ću čuti od e, članova Europske e, ukrajinske delegacije kakva su njihova e, stajališta i daljnjoj suradnji. Zahvaljujemo i želimo vam vrlo srdačnu dobrodošlicu. Želimo vam prvo pružiti e, iskaze našeg e, uvjeravanja, ne samo mi iz EPP skupine, nego većina političkih skupina ovdje, da ćemo i dalje podržavati opći pristup Evropske unije e, za Ukrajinu i da e, u pogledu na e, ruske agresije i produljenju e, sankcija do siječnja da je to i dokaz o tome. A što se tog aspekta tiče i dalje je iznimno važno da kao Unija stojimo ujedinjeni i da se usprotivimo tom ruskom napadu. Osim toga što se tiče agende o pristupanju, odnosno pridruživanju, e, mislim e, da e, trebamo pružiti snažnu podršku. Rado bih da se to već prije dogodilo, ali da bi trebalo doći do točke kad ćemo odrediti datum primjene e, režima ukidanja viza, odnosno ukidanja visa, što je emocionalno, ali i politički najbolji način pružanja podrške e, da se to predoči svakom e, građaninu. Što se tiče drugih poduzimanja e, koja činimo pred četiri mjeseca bio sam nazočan kad smo otvorili u Kijevu misiju za pomoć EU misiju e, pogotovo za reformu e, državnog odvjetništva i svega što je povezano s unutarnjom sigurnošću. Možete li nam reći u ta četiri mjeseca, što je poduzeto, koje su mjere poduzete i kako vi e, ocjenjujete ono što smo mi pružili i podršku koju smo pružili i što je možda bilo moguće e, učiniti drugčije ili više, dakle vašu procjenu o tome. Grazie saluto anche da parte mia. Hvala predsjedniče i ja vam želim uputiti dobrodošlicu. Mislim da jedino što možemo napraviti jest potvrditi naš pun angažman i punu suradnju vezano za sporazum o pridruživanju. Naročito u onim dijelovima tog sporazuma koje se odnose na prostor slobodne trgovine. Treba ukinuti trgovinske ograničenja kao i carinske dažbine. Također trebamo se pozabaviti i pitanjem viza. Ispravno je, međutim, u ovom trenutku kada potvrđujemo punu suradnju i potporu Ukrajini, da ukažemo da postoji mogućnost da se provede sporazum o pridruživanju kako u njegovim općim dijelovima, tako i u pojedinačnim, dakle specifičnim poglavljima. E, trebamo znati da će se reforme zaista provesti. Potrebno je da to budu zaista bitne reforme, kao što je rekla zastupnica Kalas, jer one će sasvim sigurno predstavljati poteškoću za dio stanovnika. Međutim, one su nužne, a to je preduvjet kako bi se sporazum u potpunosti proveo. Još sam jednu stvar uočio s vaše strane, a to je da će taj postupak reformi biti onaj koji će omogućiti da sporazum iz Minska u potpunosti zaživi mi smo e, donijeli mjere u odnosu na Rusiju i e, pripajanje Krima. Međutim, taj će se sporazum morati sve više i više primjenjivati, naročito u onom e, trenutku kada Ukrajina pokaže da na učinkovit način provodi reforme. Moramo dati tu poruku s jedne strane potpuna suradnja, a s druge strane zaista želimo vas u potpunosti podržati kako bi se te reforme izvršile što je prije moguće. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. E, moja skupina europski konzervativni reformisti kao i uvijek je ostaje prijatelj vaše e, zemlje e, Ukrajina. Ja pratim Ukrajinu od 2002. godine od kad e, zapravo je Wall Street Journal rekao da Ukrajina ima evropske izglede što je bilo dosta ekscentrično za to vrijeme. Gledam sad gospodina Broka i tako i bili smo tamo za vrijeme naranđaste revolucije i dobili E, odlikovanje vaše e, države i mislim da je e, Putin tu krivo proračunao i pogrešio u invaziji i pripajanju vašeg teritorija. E, samo 5% vašeg je teritorija okupiranog, ali e, ogromna količina e, je potrebna vojnih resursa da se to održava i cijene nafte dosižu najniže razine E, i mislim da e, je važno da se naoružate da biste mogli e, braniti svoje teritorije, a i podržali smo sve sankcije Europske unije protiv Rusije i da ako je Putin bio toliko glup i nesutren E, da e, za e, zemaljski koridor bili bismo još oštriji kao i u slučaju Kosova. Što se tiče sporazuma, to podržavamo i radit ćemo na liberalizaciji viznog režima. Isto tako, osim i unatoč ratu u vašim istočnim regijama, bili ste spremni poslati vojne e, trenere za e, obuku i podržavanje e, mira i stabilnosti u Afganistanu, što je sjajno s obzirom na to da trebate svoje vojne resurse u svoje zemlji. Mi smo vaš snažni, snažni prijatelj u parlamentu i reći ću samo slava Ukrajini. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Hvala vam puno i dobrodošli u Evropski parlament. Ne tako, ne, pred ne tako e, puno e, vremena smo usvojili izvješće o Crnom moru e, i, i ugrozi po nacionalnu sigurnost Ukrajine prijetnji e, s kojom e, se bavimo na način da pratimo tu situaciju. Smatramo sigurnost Ukrajine dijelom vlastite sigurnosti, a osobito sigurnosti središnje istočne Europe. Osim toga, ja bih vas e, potaknuo da nam kažete što vi trebate od Europe, jer Europa treba biti izgrađena na solidarnosti. Čuli ste i čuli ste o pravnoj stečevini e, i čućete to puno puta i e, to je nešto što će Ukrajina morati usvojiti na putu prema pristupanju. Osim to, svega ovoga, vi biste nam trebali reći što od nas očekujete. Vi ste šesta najveća država u Europi, veća država od većine država članica Europske unije i sve te države govore o svojim očekivanjima. Što se sigurnosnih aspekata tiče, mislim da je propuštena prilika e, za mirovnu misiju e, po pozivu predsjednika Porošenka e, i mi imamo konkretna pitanja o tome što međunarodna zajednica može učiniti da bi osigurala mir, budući da je e, istočna Ukrajina mjesto gdje se odlučuje o budućnosti mira. Imam i e, komentar za kolege. Borba protiv korupcije ključna je i nema budućnosti demokracije ako možete e, kupiti odluke javne uprave, ako e, javnost nije uvjerena u vladavinu prava, ako odluke koje vlada donosi nisu donesene od e, pravih ljudi, onda je to loše. To je druga strana medalja. A E, druge države središnje i e, istočne Europe imale su već ta iskustva, reforme se moraju e, provesti, ljudi moraju razumjeti da se one provode u njihovom interesu i to nije neka abstraktna ideologija, već praktični način rješenja vaših problema. To su teški koraci. Nije lako izaći iz komunizma, znamo to iz vlastitog iskustva. Prema tome teško je provesti e, te reforme e, između ta dva ekstrema, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći i e, podržati vas da radite u najboljem interesu i vašem i našem solidarnost prije svega. Thank you, Chair. Um, um, uh, Hvala predsjedatelju. Dragi kolege, predstavnici Ukrajine, pozdravljamo vas u Europskom parlamentu. Nije to prvi puta da smo se susreli i svaki put nam je zadovoljstvo jer smo uvijek imali otvorenu razmjenu mišljenja. E, Ukrajinska ka e, ukrajinskoj skupini su mladi ljudi, što je jasan znak e, da mlada generacija preuzima odgovornost za budućnost svoje e, države, što je za nas dobar znak i dobro je da ti ljudi ostaju uključeni u javnoj upravi i da su im važne e, stvari koje se događaju s njihovom državom. Reforme koje e, Ukrajina treba provesti ogromne su i e, to je rezultat toga što se država nije transformirala tijekom dva desetljeća na odgovarajući način i sad reforme treba provesti, trebaju zaživjeti. Naravno, ograničavajući čimbenik je rat, dva, 20% svih e, resursa, nacionalnih e, resursa e, je angažirano zbog invazije Krima strane Rusije u južnim i istočnim dijelovima Ukrajina. I to nije lako ni jednostavno, a istovremeno se provode reforme. I mogu reći da ste dobar primjer čak i nekim državama članicama koje nisu voljne ni spremne e, provesti takve odluke. Dobar ste primjer i očekujemo prve rezultate. Što više, mislim da Rusija e, nema e, drugu opciju nego isto tako se reformirati jer nereformirana Rusija je problem samo za sebe i evropska praksa morat će ući i u Rusiju e, i mislim da je to i dobar put koji se može pokazati Rusiji. E, moje pitanje za vas Natalija i za vaš tim. E, primjećujem u zadnjem intervju ministra Jacenjuka prije nego što je otputovao u Sjedinjene države koji kaže mi vlada upućujemo e, parlamentu Ukrajine, Vrhovnoj radi različite nacrte zakona, a e, dakle skupština ih sporo usvaja. Kakva je suradnja između e, izvršne i zakonodavne vlasti je moje pitanje i je li to dobro usklađeno te kreće li se prema cilju. Evropska unija mobilizirala je puno resursa, različitih eh, resursa. Imamo i EU predstavnika koordinacijske skupine. I kako biste vi eh, ocijenili učinkovitost naše pomoći, što mi trebamo poboljšati, što više trebamo učiniti, što još da bismo, eh, da bismo postigli zajednički cilj reformirane Europske Ukrajine u e, Evropi, Evropskoj uniji. Hvala lijepa, gospod eh, predsjednik. E, eh, sam bil... Mm, hvala lijepa, ja sam bio u Kijevu prije dva tjedna. I nakon godinu dana uočio sam da je došlo do velikih promjena. Među političarima s kojima sam se susreo tom prilikom, moram reći da sam uočio da postoji veće jedinstvo. Ali to nije bilo sve. na, drugačiji su način pojmali cijelokupan politički kontekst i uopće pitanje reformi i suradnje s Europskom unijem sa ovim sporazumom o pridruživanju mislim da smo učinili zaista velik korak naprijed. Jer više se ne govori samo o namjerama i ne dajemo samo političke komplimente, već smo rekli da zaista dijelimo zajedničke vrijednosti, kao i načelo. Uvjeren sam da se više neće E, ustezati u izboru između više ili manje Europe, već da će s političkog stanovišta suradnja s Europom postati konstantom. Postoji također i bolji parlamentarni okvir suradnje. Mislim da obje strane moraju biti ambiciozne kako bi iskoristile taj trenutak. Postoje pitanja koje za sada još uvijek ne uspjevamo riješiti. Radi se o pitanjima koje nisu u skladu niti s našim načelima, niti s našim interesima, a znamo dobro o čemu se tu radi. Ali o nekim pitanjima se zaista može napredovati. Želim naglasiti koliko je dobro upravljanje bitno. Ukrajina se zapravo natječe sama sa sobom. Europska unija može isključivo dati pomoć s političkog stanovišta, dok je dobro upravljanje nešto što nije važno samo za Ukrajinu, već za čitavu tu regiju. Možemo pokazati, moramo pokazati i dokazati da Ukrajina može biti država kojom će se dobro upravljati da je to država koja može nacionalna bogatstva valorizirati i koja može ostvariti gospodarski rast koji će biti udrživ. Vidim da e, sada u Ukrajini se javljaju ljudi koji su svega toga svjesni. Dakle, dolazi jedan novi naraštaj ukrajinskih političara. Bilo bi mi drago da se sve to odvija uz potke velike interne domaće sigurnosti i zaista se nadam da će se uspostaviti stabilnost kako bismo imali bolje rezultate. Draga će mi biti naša suradnja i e, želim vam sve najbolje i uspjeh. Hvala lijepa. Riječ da ima Liberacki. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Witam serdecznie naszych Hvala predsjedavajući. Dopustite mi da pozdravim ukrajinske kolege. Zaista im želim dobrodošlicu. Moje pitanje kakva je financijska i gospodarska prognoza e, za Ukrajinu za ovu godinu? Znamo da u Ukrajini vlada politička nestabilnost. Svjesni smo i problema e, na vojnom planu, a postoje i odgode nekih e, administrativnih promjena u vrhovnoj radi. Sve to bi ipak moglo uroditi socijalnim nemirima. Postoje li zaista rizik da dođe do socijalnih nemira i e, u što polaže Ukrajina nadu? Hoće li postati jednostavnije ili teže upravljati tom zemljom? Zašto to pitam? Bilo bi dobro da Europska unija bude upoznata sa situacijom, jer bude li potrebno djelovati, moramo djelovati unaprijed, a ne samo reagirati na određene događaje. Drugim riječima, moramo moći predvidjeti krize i rješavati ih prije nego što do njih dođe. Hvala, mislim da je to dobar način da budemo partneri. Hvala lijepa. I ja se želim zahvaliti ukrajinskim kolegama i zaželjeti im dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Jasno nam je da je situacija u Ukrajini teška zbog rata koji se vodi na istoku te zemlje. Istovremeno mi u e, Europskom parlamentu mogli bismo učiniti više i dati veću pomoć Ukrajini, najprije punom ratifikacijom svih država članica ugovora o sporazumu o pridruživanju. Moram reći osobno da sam razočaran da sve države nisu prije sastanka na vrhu u Rigi ratificirali taj sporazum i nadam se da će se to uskoro riješiti. Drugo, pitanje e, sloboda e, Postoji mogućnost naravno da se neka pitanja riješe prije kraja godine. Ne radi se samo o stručnim, već i o političkim pitanjima, pa se zaista nada da će Europska unija omogućiti ukrajinskim građanima viznu liberalizaciju viznog režima kako bi oni mogli doputovati u Europsku uniju. I još jedna tema. E, trebalo bi započeti s masovnom privatizacijom u Ukrajini. Mi bismo, i to je vrlo važno, trebali e, podstaći europske tvrtke da u tome sudjeluju. Jer ne radi se ovdje samo o novcu i ulaganjima, već i o znanju. A isto tako, i to je vrlo važno, o kulturi rada želimo li se boriti protiv korupcije u Ukrajini, mislim da bi način rada velikih zapadnih tvrtki mogao pridonijeti tome. Nadam se da će ukrajinska vlada zaista pokušati privući zapadne tvrtke da dođu i sudjeluju u postupku privatizacije. S druge strane treba postaći europske tvrtke da one budu dio toga. I za kraj, što se tiče financijske potpore, za vrijeme sastanka i istočnog partnerstva 1,8 e, milijuna eura bilo je e, predviđeno kao pomoć Ukrajini. Svi smo svjesni da su potrebe puno veće. Mnogi smatraju da je minimum između 25 i 30 milijardi eura ta zemlja treba zaista velika sredstva želili da se reforme provedu, da se počne uspješno boriti protiv korupcije i mnogo drugog. U konačnici Ukrajina je ta koja može i mora najviše napraviti. Još uvijek postoji problema s korupcijom u državnim strukturama. Mi bismo htjeli zajedno doći do e, onoga što svi želimo, da Ukrajina postane normalna europska država. Ukrajina mora učiniti sve što može kako bi to ostvarila. Istovremeno, naravno, ponavljam, treba učiniti sve kako bi se prestalo s ratom na istoku Ukrajine, a također ne smijemo zaboraviti niti ilegalno pripojenje Krima. Hvala. Mm, gospodin Sajruš Hvala lijepa. Dobrodošli. Mislim da je došao trenutak da završimo taj općeniti razgovor toplih želja dobrodošlice i tako dalje. Ukrajina ima posebne odnose sa Europskom unijom. Prema tome moramo govoriti o konkretnim pitanjima, o preuzimanju e, europske pravne stečevine i plan rada. Mi ćemo na odboru za vanjske poslove dubinski proučavati napredak što ste vi ostvarili, usvajati izvješća o napretku i tu ćemo zaista e, ući u mnoge pojedinosti. Prema tome, ovaj, ja stvarno smatram da više nije vrijeme za općeniti govor i pristojne riječi. U siječnju 2004. godine u Europski parlament e, usvojio rezoluciju u Ukrajini i to je bilo poslano kako Ukrajini, i europskim institucijama, bitno ukrajinskim, ukrajinskim vladi. Međutim, odgovor nismo dobili. Tamo su stavili konkretni prijedlosti o tome kako da se u e, ukrajinskoj vladi organiziraju europska pitanja, kako da se ustroje vaše, vaša ministarstva, kako bismo uspostavili da pomoć koja pristiže bude funkcionalna a u okviru postupka pridruživanja to će biti mjerila koja će se uzeti kako bi se odredilo što će se s naše strane izdvojiti. Stoga vas želim pitati što je o, s koordinacijskim strukturama, o koordiniranju europske pomoći koja ide dalje, odnosno drugdje, osim ove e, ovog izaslanstva koji je danas došlo iz ukrajinske vlade u Europski parlament. Drugo pitanje jest kakav je odnos vlade i e, predsjedničkog ureda. To iz Brisela zapravo nije jasno. E, kakva je situacija s jedne strane u parlamentu, s druge strane u predsjedničkom uredu o europskim pitanjima i kakav će biti odnos između podpredsjednika e, ukrajinske administracije s jedne strane te strukture iz koje vi dolazite Natalija. Treće, molim vas da dobro proučite na koji način mi surađujemo sa zemljama koje imaju e, sporazum o pridruživanju. Na koji način one odgovaraju na proces nadzora koji organizira odbor za vanjske poslove. Sljedeće puta kad se susretnemo, a morat ćemo se susresti češće, a to kažem kao e, stalni izvjestelj u Ukrajini, morali bismo govoriti o konkretnim i e, specifičnim pitanjima, a ne e, samo ove lijepe riječi i e, pristojnosti, jer to su stvari o kojima se govori na razini šefa država i vlada. Naša je zadatak da se bavimo konkretnim pitanjima o vašem pravnom sustavu, o izdvajanju sredstava i tako dalje. Naravno o proučavanju dobrih praksi i naravno i tu eh, vam nudim nešto. Ako niste zadovoljni radom Europske komisije, imate pravo biti i nezadovoljni eh, tim radom, možete to reći mi znamo koje su manjkavosti s naše strane. Mi kao Europski parlament tu smo da proučimo što vi radite po pitanju sporazuma o pridrživanju i vaših obveza, ali također kako Europska unija radi na tom planu. Dakle, e, ta e, skupina s posebnim zadatkom i tako dalje često je udaljena od stvarnosti mi smo ovdje da pratimo radi jednih i drugih kako bi se na kraju polučio uspjeh. Nemojte stoga okljevati, nemojte se suzdržavati. Recite nam vrlo jasno i detaljno. Možemo organizirati i sastanak iza zatvorenih vrata na kojem neće biti predstavnici komisije niti javnost, jer ne možemo si dopustiti neuspjeh. Ukrajina mora biti brz i dobar uspjeh. Pa pređimo brzo na dijelo. Hvala. Hvala predsjedavajući. Uvaženi ukrajinski prijatelji, želim vam dobrodošlicu. Dva pitanja. Prvo, kako vi procjenjujete provedu sporazuma iz Minska? Znajući da kada se radi o nekoj opremi, primjerice bespilotnim letjelicama, da e, misija nema dovoljno e, sredstava niti opreme. Što moramo napraviti kako bismo stvarili zajedničke ciljeve? Drugo, što vi smatrate da Europa treba učiniti za Krim? Znajući da e, Krim nije dio sporazuma iz Miska, niti prvog, niti drugog. A znamo da prema međunarodnom pravu Krim jest dio Ukrajine, a mi to moramo na svakoj mogućoj situaciji kada to možemo reći. Ja sam inače iz Rumunjske i kao Rumunj i socijalist moram samo ponoviti podršku koju izražavamo ukrajinskoj vladi i narodu jer reforme nisu lake i e, zaista se uvijek to treba spomenuti. Želim vam puno sreće. Ja. Eh, I only one question. Eh, Imam samo jedno pitanje. Hoće li eh, vaša vlada uspjeti razružiti privatni sektor? Uh, uh, Hvala lijepo, ja ću biti kratak. Mislim da su svi svjesni činjenice da se Ukrajina nalazi u problemima bez presedana s jedne strane um, problemi koje dolaze iz Rusije, a s druge strane unutrašnje domaći problemi. S druge strane, e, postoji također potpora bez presedana iz Europske unije, Europske komisije. Izdvojeno je 1,8 milijardi eura makroekonomske pomoći. E, države članice Europske unije koje su članice Međunarodnog monetarnog fonda također su one koje izdvajaju najviše doprinose 17 milijardi nedavno. A osim toga više od 200 milijuna eura dano je u vidu bespovratnih zajmova, a daje se također i tehnička pomoć. Komisija pomaže Ukrajini prilikom pregovora s Rusijom o opskrbi energentima. I e, Europska komisija sudjeluje u trilateralnim pregovorima o e, trgovinskim odnosima između Ukrajine i Rusije. A različite strukture komisije, uključujući i e, skupinu za potporu, radi što najbolje može da se pomogne Ukrajini. Gospodin Sajruš Volski ima pravo. E, preuzimanje europske pravne stečevine važan je zadatak. Iako je to sa stručnog stanovišta ogroman posao, to je najlakši dio posla sistemske su promjene one koje su najbitnije. Govorili ste o pravnoj državi, reforme javne uprave, reformi pravosuđa. Ne budu li tijela državne uprave funkcionirala na odgovarajući način, ne budete vi imali pravnu državu, nikakve vam pare neće pomoći. To je E, drugo pitanje, drugo od onoga što naša e, stručna grupa za pomoć može učiniti prilikom preuzimanja europske stečevine. Mi vam možemo dati savjete, možemo vam dati financijsku pomoć, međutim ukrajinska strana mora pokazati političku volju te spremnost da te promjene provede. Ukrajina je usvojila izvrsne zakone pravni su temelji u velikom broju područja sada tu. Ono što preostaje jest e, da se poboljša provedba tih zakona, da se uspostave odgovarajuće institucije, te da se uspostave nužna e, pravila i promjene prilikom izvršavanja svega toga. Hvala. I'll to answer. Pokušat ću dati odgovor na sva pitanja. E, neka od njih ću možda povezati, budući da postoje određena preklapanja, ako dopustite. E, prvo ću dati odgovor na pitanje poljskog prijatelja Sarjusa Volskog. Znam da on ima snažne reakcije u odnosu na ono što provodi naša vlada. Zahvaljujem na vašem mišljenju e, i stajalištima koja ponekad predstavljaju izazov za nas, ali zapravo uvijek kažete e, sve ono što nam je potrebno kako bismo e, proveli reforme. Ovdje zapravo govorimo o tehničkoj pomoći i nekoliko puta je spomenuto pitanje načine na koji vidimo pomoć eh, Europske unije. Eh, kao što je eh, spomenuo gospodin Balaš, Ukrajina ima dva glavna aspekta, makrofinancijska pomoć o kojem je ovdje bilo riječ, a istodobno postoji veliki paket takozvane tehničke pomoći. E, ova e, glavna kategorija tehničke pomoći, odnosno bespovratnih sredstava Europske komisije e, koja se stavljaju na raspolaganje našoj vladi, namijenjena su za provedbu reformi. Primjerice, ove godine imali smo nekih 5-6 sektorskih programa potpore proračunu. To je pomoć državnom proračunu za provedbu reformi u području infrastrukture, javne uprave, E, sustava javnih službenika. Dakle, to su osnovne e, osnovni segmenti koji za nas predstavljaju prioritet i tu je potrebno provesti e, centralne reforme i tu doista cijenimo pomoć. Naravno da ne postoji samo tehnička pomoć, postoji i pomoć u sklopu posebnog instrumenta E, koji je odobren e, u travnju 2014. Ako sam dobro shvatila, to je po prvi puta da je Europska komisija odlučila osnovati poseban e, tim. To je tim posebnih stručnjaka i savjetnika koji pokušavaju reagirati na svakodnevne zahtjeve i reagirati na tekuće procese. Prilično je teško procijeniti koliko je učinkovita ova pomoć. Mogu vam reći da to ne ovisi samo o novčanom iznosu koji se stavlja na raspolaganje, nego se radi i o samoj kvaliteti stručnjaka koji dolaze u zemlju. Općenito gledano, iznimno cijenimo rezultate potpore koju nam pruža Europska komisija i isto tako i države članice, ali istodobno E, postoje bolji rezultati u nekim područjima, loši u nekim drugim. Ne radi se uvijek samo o razini potpore, nego i o brzini reformi koje se provode u određenim područjima. E, primjerice, ovdje sa mnom je i zamjenik ministra nadležnog za poljoprivredu. E, znamo da smo ostvarili velike rezultate, a zahvaljujući potpori Europske komisije odgovaraju e, će glavne uprave, a isto tako stručnjaka iz e, potporne skupine, e, uspjevamo provoditi reforme u poljoprivredi i to je osnova jer to je sastavni dio procesa SPS i na taj način ne osiguravamo ulazak na europsko tržište za naše poljoprivredne proizvode. E, kada procjenjujemo tehničku potporu, moramo e, zapravo provoditi procjenu pojedinih poglavlja i pojedinih segmenata. E, mogli bismo naravno voditi detaljniju raspravu o svim ovim pitanjima, međutim općenito možemo reći da doista cijenimo vaša gledišta, vaša iskustva, a posebno cijenimo iskustvo Europske komisije i pomoć resornim ministrima preko predstavnika različitih država članica, jer e, Suradnja sa zemljama iz zadnjeg kruga proširenja iznimno je važna jer su one suočene sa sličnim problemima. Bile su suočene sa sličnim ili istim problemima prije pet ili deset godina i nalazile su se u istoj fazi e, komunikacije sa Europskom unijom. E, što se tiče instrumenta koji je spomenut, a riječ je o novoj misiji e, koja predstavlja e, dodatnu pomoć u odnosu na potpornu skupinu SGUA. E, tu možemo govoriti o velikoj potpori koja je povezana i sa reformom na području financijske potpore. Mi pokušavamo definirati mandat kao rezultat reakcije na kontinuirane reforme koje provodimo u području pravosuđa i vladavine prava. Imamo jako dobre odnose i jako e, dobru komunikaciju sa ovim posebnim instrumentom. U to je iznimno uključen ured državnog odvjetnika, ministarstvo pravosuđa, ali možda će zamjenik ministra nadležan za Europsku uniju i pravosuđe e, mogao dati dodatne informacije što se toga tiče. Kao što je Serius Volski rekao prije godinu dana, parlament je dao preporuku za poboljšanje mehanizma za koordinaciju. E, stoga mi radimo na tome u ukrajinskoj vladi. E, meni mi je bilo dosta teško e, govoriti o učinkovitosti instrumenta kojim predsjedavam. Međutim, želim istaknuti da što se tiče sustava i kulture javne uprave u Ukrajini smatramo da je najbolje e, osigurati koordinaciju na način da imamo e, što tješnju e, komunikaciju sa najvišom razinom Ovaj mehanizam za koordinaciju se sada uspostavlja. Naravno da se to može reorganizirati kako bismo uzeli u obzir produbljivanje suradnje sa Europskom unijom, uzimajući u obzir tempo pridruživanja, odnosno provedbe e, procesa pridruživanja. Sada radimo na uspostavi e, koordinacijskih struktura. E, drago mi je što imam 18 sjajnih ljudi koji su ovdje koji mi pružaju potporu zamjenici e, ministra zaduženih za europske integracije. E, oni imaju ključnu ulogu što se tiče procesa donošenja političkih odluka na području europskih integracija. Imamo dobru komunikaciju i suradnju e, i sa izoslanstvom E, i sa uredom predsjednika. E, na radnoj razini mogu vam reći da održavamo i sastanke e, Vijeća za nacionalne reforme na kojima sudjeluju predstavnici svih ministarstava i predstavnici glavnih političkih procesa. Oni razgovaraju o svim politikama i programu provedbe reformi. Najmanje jednom mjesečno dobivam e, izvještaje o provedbi sporazuma. E, riječ je dakle o kontinuiranom procesu praćenja i nadzora sa obje strane, odnosno s tri strane, parlament, predsjednik e, i predsjednik vlade. Svi su uključeni. E, nemamo nikakvih problema sa suradnjom, sa e, Vrhovnom radom, sa predsjednikom e, i predsjednikom vlade što se tiče provedbe sporazuma o pridruživanju. Što se tiče onoga što su spomenuli prijatelji iz Latvije, postoje određeni problemi u pogledu donošenja zakona u Vrhovnoj radi. Prije nekoliko dana spomenuto je da je jako važno ostvariti rezultate što se tiče provedbe reforme kako bi se osiguralo suzbijanje korupcije, a u svemu tome jako je važno donijeti jako puno zakonodavnih akata, a postoje brojna tehnička pitanja. E, postavlja se pitanje kako riješiti ove procese koji su potrebni i koje mora proći Vrhovna rada, budući da postoje procedure za donošenje zakonodavnih akata u parlamentu. E, riječ je o jednom sveobuhvatnom procesu za koji je zadužena vlada i koji provodi parlament. Međutim, ako govorimo o paketu zakonodavnih akata koji su povezani sa provedbom sporazuma o e, pridruživanju ili provedbom preporuka za liberalizaciju viznog režima, tu mogu reći da imamo jako dobru suradnju i razgovore sa posebnim odborom E, slično kao i u Europskom parlamentu i mi imamo odbor za e, europsko, pridruživanje Europskoj uniji za europske integracije i e, svi postupci koji se provode moraju biti usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije i tu moramo ostvariti e, značajne rezultate što se tiče prenošenja pravne stečevine. E, spomenuli ste probleme s kojima smo suočeni u provedbi reforme. Naravno, u sklopu borbe protiv korupcije potrebne su značajne reforme. E, meni se čini da je to korak e, i mjesto od koje krećemo, borba protiv korupcije. E, svi daljni koraci povezani su s tim. Ako govorimo o borbi protiv korupcije, moramo govoriti o privatizaciji, o deregulaciji. E, nekoliko puta je ovdje spomenuto pitanje sporog napretka što se tiče poslovnog okruženja E, što se tiče izgradnje administrativnih kapaciteta, e, molim kolege da me isprave ako kažem nešto pogrešno. E, ministarstvo za gospodarski razvoj ključno je ministarstvo koje je nadležno za investicijsku klimu, poticanje ekonomskih i strukturnih reformi. U svibnju ove godine predložene su velike strukturne reforme u cilju liberalizacije i pojednostavljenja postupka donošenja i izdavanja dozvola. Cilj je olakšati poslovanje ne samo za ukrajinske poslovne subjekte, nego i sve ostale koji žele poslovati u Ukrajini i surađivati sa ukrajinskim poduzećima. Pokrenuli smo jedan veliki proces. Očekujemo da ćemo pojednostaviti više od sto različitih postupaka za izdavanje dozvola. Naravno da to nije nešto što se može obaviti preko noći. Međutim, i tu se vidi da primjenjujemo novu informatičku tehnologiju, e, radimo na borbi protiv korupcije, uveli smo određene promjene u Ministarstvu pravosuđa e, kako ne bi postojao direktan kontakt između onih koji podnose zahtjeve za izdavanje službenih dokumenata i javnih službenika. Koristimo elektronički sustav i e, pokušavamo olakšati e, situaciju kako ne bi bilo potrebno jako puno vremena da se e, dobije određeno mišljenje ili dozvola. Nastavimo učiniti što više kako bismo pojednostavnili poslovanje i administrativne procedure. Samo trenutak. E, najveća reforma e, s kojom smo sada suočeni je e, reforma čiji je cilj decentralizacija. Ako primjerice govorimo o decentralizaciji, mi tu pokušavamo povezati najbolje iskustva i prakse država članica. Koristimo iskustvo Poljske i Francuske. Nadam se da znate da ovaj tjedan e, trebamo imati razgovore sa parlamentarnim odborom e, na temu promjene ustava. E, krenuli smo u proces financijske decentralizacije početkom ove godine. Od 1. siječnja 2015 krenuli smo u postupak promjena određenih poreza i naknada na lokalnoj razini. Što se tiče rezultata u ovih pola godine mogu reći da lokalni proračun sada ima više od 40% više dodatnih sredstava ako usporedimo situaciju sa istim razdobljem 2014. godine. Imamo veliki problem sa gospodarskom reformom i financijskim sektorom. kao što ste i spomenuli. Tu vam mogu reći, a mnogi su više puta govorili o tome i spomenuli nezakonito pripojenje Krima. izgubili smo više od 20% BDP-a s obzirom e, na situaciju na istoku zemlje. I sada dajemo sve od sebe kako bismo proveli strukturne reforme i stabilizirali gospodarsku situaciju i financijski sustav. E, među prioritetima spomenula sam borbu protiv korupcije, reformu javne uprave, reformu pravosuđa. Veliki dio toga povezan je i sa reformom bankarskog sustava i stabilizacijom gospodarstva. Mogu iznijeti i određene ekonomske pokazatelje ukoliko želite. O tome može govoriti predstavnik Ministarstva gospodarstva koji je također ovdje. Što se tiče sporazuma iz Minska, Doista cijenimo svu pomoć i potporu, e, potporu Europske unije, a posebno Europskog parlamenta. Ukrajinska vlada čini sve što je u njezinoj moći kako bi provela sporazum iz Minska. Međutim, moramo reći da nismo mi ti koji kršimo taj sporazum, uglavnom je to ruska strana, mi činimo sve što je u našoj moći. E, tu se postavlja pitanje i međunarodne reakcije. E, jedino što mi možemo zatražiti je da se i dalje održe sankcije u odnosu na Rusiju i to ne samo, političke, ne samo ekonomske nego i političke. E, nekoliko puta smo razgovarali o pitanju pokretanja međunarodnih operacija E, u enovim operacijama kako bi se dala podrška provedbi sporazuma iz Minska. E, to je nešto što bismo e, podržali i što zagovaramo. Kao što znate, kao rezultat ogromnih ekonomskih problema mi moramo uzeti u obzir i moramo se osloniti i na vašu podršku ako govorimo o međunarodno raseljenim osobama. Tu je važna humanitarna pomoć jer sada e, možemo reći da postoji više od milijun ljudi u Harkivu i Dnjepropetrovskoj regiji. Postavlja se pitanje kako riješiti probleme e, svih tih raseljenih osoba. postoji problem korištenja radne snage. Radi se i o humanitarnom, ali i ekonomskom i socijalnom aspektu. Ne znam jesam li nešto propustila. desni sektor. Možda bi bilo bolje da dam riječ zamjeniku ministra koji je nadležan za unutarnje odnose. U našem timu je zamjenik ministra koji može dati odgovor na to pitanje. Dobar dan. Želio bih nešto reći o e, situaciji e, na istoku E, trenutačno se vodi proces e, istrage i proces posredovanja u kojem sudjeluju e, sve strukture i tijela za provedbu zakona. Glavna je poruka da je ta regija u potpunosti pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Predstavnici e, Ureda predsjednika e, također mogu reći nešto o tome, a e, zamolit ću i one koji su nadležne za privatizaciju da se osvrnu na to. Zahvaljujem vam na mogućnosti da komentiram i imam nekoliko pitanja. Prvo se odnosi na komunikaciju i suradnju s uredom predsjednika i kabinetom i e, dakle između e, ureda i kabineta. E, mi djelujemo u skladu s novim ustavom i striktno se toga pridržavamo. Možda može biti nekih promjena ili nekih razlika u odnosu na one koji su bili u prethodnoj administraciji u pogledu europske integracije i ovlasti koje predsjednik sada ima. E, bilo je nekih glasina o E, krivim kalkulacijama ili stajalištima, e, stajališta da e, predsjednik ne čini dovoljno na promicanju europske integracije, međutim mi smo zadovoljni s onim što radi vlada i vladin ured. S novim imenovanjem smatramo da će biti i da već ima i postoji mogućnost komunikacije kad e, se vratimo u Kijev da bismo našli načina za učinkovitiju suradnju i e, ne da bismo jedni drugima konkurirali, već stvorili sinergiju između predsjedničke strukture i vlade, uključujući i kabinet e, ministara. Odgovorit ću i na pitanje o E, dakle, u ime predsjedničke administracije e, mi se ne borimo protiv ukrajinskih e, pa, domoljubnih organizacija i imamo naših prijatelja ili bivših prijatelja. Zapravo, glavno je pitanje kako ćemo se nositi s nelegalnim, nezakonitim i kriminalnim aktivnostima just corrupted uh, uh, law enforcement officers or Dakle, e, pogotovo korupcija koja e, je prisutna u e, području recimo carine, državne upravde i tako dalje u Zakarpatskoj regiji. Budući da se mi trudimo da riješimo tu situaciju, tu pojedinačnu situaciju, ali i pojedinačne situacije, ali općenito pitanje korupcije. Ne očekujemo da će e, to biti problem i e, da će e, doći do razoružanja čim, se, čim Rusija razoruža plaćenike. You know, it was mentioned today uh, issues Dakle, evo, bilo je još nekih e, dodatnih e, pitanja o privatizaciji, recimo, e, što se odnosilo na govor premijera prije odlaska u Washington i ministar za gospodarski razvoj i trgovinu je ministarstvo je predstavilo velik i sveobuhvatni program o krizi u Ukrajini, više od 3000 e, tvrtki koje, s kojima bi se mogla započeti otvorena i transparentna privatizacija, ali i e, promjena načina upravljanja e, i isto tako informiranje o financijskim aspektima poslovanja te od otvaranje procesa privatizacije i uključivanje međunarodnih e, čimbenika koji će u tom procesu sudjelovati. Ja ću još reći da bi možda moji neki kolege iz ukrajinske e, delegacije možda mogli nešto o tome reći E, ja ću sad dati e, ime zamjeniku ministra zaduženom za evropske integracije. Igor Dolhov sam, e, iznimno mi je drago što sam ponovno ovdje i među starim prijateljima. Komentirat ću nekoliko stvari, odgovoriti na nekoliko pitanja koji se odnose na sigurnost i obranu. Prvo, općenito, nema ukrajinska E, vlada drugi plan osim plana pridruživanja EU. unije. To je za nas e, najvažnije, najvažnija aktivnost koja se poduzima, a unutar ministarstva obrane na tome radimo svaki dan, pa ću vam reći kako i što nam je potrebno od Europske unije. Drugo je pitanje, pitanje Krima. Ministar Lavrov nedavno je rekao da nema pitanja Krima, da ono ne postoji i za mene i za vas e, nema pitanja sankcija. Dok god je Krim okupiran, sankcije e, ostaju na snazi i pojačavaju se, trebaju se pojačavati. I kao što ste vi točno rekli, to jest dio Ukrajinog, ukrajinskog teritorija. E, što se tiče sporazuma iz Minska, Podsjećam da je to mirovni plan predsjednika Porošenka. Za nas nema tu ništa novo. Predsjednika e, Porošenka je, je e, ukrajinski narod podržao upravo zbog e, takvog mirovnog plana e, i političkog e, rješenja. Da bi se to međutim provelo i da bi se postigao željeni rezultat, potrebna je i politička volja za to u Moskvi, a ona ne postoji. A ono e, što međutim vidimo svaki dan je još uvijek tri stotinjak e, kilometara rusko-ukrajinske granice koje ukrajinske snage ne kontroliraju. E, I e, novac, plaćenici i oružje dolaze tamo svakodnevno i tamo se razmještaju snage, a ne funkcionira primirje ne uspijevamo e, razmijeniti e, sve zatvorenike kao što stoji u sporazumu iz Minska zato što ruska strana svoje obveze ne izvršava. I e, sad dolazimo do pitanja o tome što trebamo u Ukrajini. Treba nam oružje. Tražili smo i to ne samo ovdje, tražimo neprestano i na bilateralnoj razini i u našim razgovorima s NATO-om i na sastancima u Europskoj uniji. E, i jedna je stvar koja je važna za e, države članice Europske unije. Možda, e, kažu neki, nije ovo pravi trenutak da se da oružje Ukrajini, ali nemojte gubiti iz vida da Putin i Ruska federacija na ukrajinski teritorij tenkove na oružanje isporučuju svakodnevno, one nikog ne pitaju za to, zašto bismo onda mi trebali čekati i što bi se trebalo dogoditi prije nego li se donese odluka da se oružjem pomogne Ukrajine, Ukrajini da bi ona mogla e, braniti vlastiti teritorij. E, nemojte zaboraviti da je ovo za nas e, ključno pitanje. I što se tiče reforma u obrambenom sektoru, mi imamo snažnu vojsku koja je spremna za borbu. Imamo sada na bojišnici oko 60 tisuća ljudi spremnih eh, za borbu. Ogroman eh, napredak je postignut eh, i koji je postignut dijelom i radi vašeg, vaše podrške na koju računamo i u budućnosti. Željeli bismo iskoristiti mogućnosti recimo da dobijemo e, trenere, ljude koji će nas obučavati iz Kanade, Švedske, e, Sjedinjenih država koji će doći u rujnu da obučavaju ukrajinsku vojsku po NATO standardima i time se zapravo rješavaju dva pitanja, a to je reforma obrambenog sektora i približavanje obrambenog i sigurnosnog sektora Ukrajine nato i EU standardima rezultat za Ukrajinu je teritorijalni integritet. To je ono što želimo. Krim je e, okupiran e, i e, dok se to ne riješi, te dvije stvari nema, niti mira i stabilnosti za Europu, te molim da to imate na umu. Hvala lijepa. You still expected that chair the meeting? I thought you had already taken over. Mm, očekujete li da ja i dalje predsjedam? Niste preuzeli. Ima li pitanja? Ima li još pitanja? Evo, izvolite, Ana Marija. Oprostite što sam kasnila i e, držala sam e, e, izvješće u drugom odboru. Drago mi je što su tu zamjenici ministara, mnogi od nas su pružali veliku podršku ukazujući da i u Europi se odvija rata, agresija i kršenje međunarodnih, međunarodnog prava da E, trebamo biti jedinstveni u provođenju e, sankcija dok se e, sve, odredbe sporazuma ne provedu, uključujući pitanje E, Krima. Moramo osim toga ukazati na strašnu humanitarnu situaciju, već ste brojčane pokazatelje iznijeli i ovdje ste razgovarali ste s e, povjerenikom Cijandelisom e, i podržali, podržavali smo osim toga i pružanje pomoći od strane Europske unije, Eko je odradio dobar posao i povećati vidljivost e, onoga što radi Europska unija u Ukrajini. Što se tiče sporazuma o pridruživanju, ja čestitam vladi i parlamentu Ukrajine na vrlo ozbiljnoj predanosti u razdoblju kad na državu toliko utječe rat, izbjeglice e, i e, propaganda Kremlja i e, gospodarski rat koji Kremlj provodi. Osim toga, čestitam i na borbi protiv korupcije. Nadam se da ćemo vas i mi dalje podržavati, iako smo podijeljeni, kao što Europa jest podijeljena. E, željeli bismo zajedno s gospođom Mogherini e, go e, više e, ratovati, e, odnosno predočavati činjenice, činjenice i brojčane pokazatelja, a ne propagandu. I mislim da što se tiče energetske ovisnosti, opskrbe plinom, pitanje je moje o tome i kako vi to vidite s obzirom da se približava zima i humanitarna pomoć što još Evropska unija i može učiniti te kako to može učiniti da bi pomogla da se provede e, sporazum e, o e, pridruživanju i da se nosite sa ovom krizom i velikim brojem izbjeglica. Chairman, I have a good reason, I mean, imam e, valjan razlog što drugi put uzimam riječ. Prema informacije koja je upravo rečena, veleposlanik Jelisev, Konstantin Jelisev je e, imenovan e, zamjenikov predsjednikovog ureda. Mi veleposlaniku čestitamo i veselimo se suradnji, veselimo se suradnji s e, učinkovitim i komunikativnim e, veleposlanikom Ukrajine ovdje. Trebamo takvog partnera mi ovdje e, u Briselu. Uh, I have a new partner is Da, imam novog partnera u predsjedničkom uredu i mi ćemo, nadamo se, s gospodinom Jelisevim e, zbog njegovog ogromnog, ogromnog radnog iskustva dobro surađivati. On ima veliko iskustvo u europskim institucijama te vjerujemo da će taj e, jedan e, čovjek biti snažan glas u Ukrajini u pogledu europskih pitanja. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, tu imam i e, ljude iz Ministarstva rada i socijalne politike, pa i oni mogu komentirati. Što se tiče e, raseljenih osoba, imamo e, tri tisuće ljudi. To nije konačni broj ako govorimo o ljudima koji su e, došli iz Luganska i Donjecka. E, to su samo ljudi koji su registrirani u sustavu i ljudi koji e, očekuju pomoć, socijalnu pomoć i pomoć države. S druge strane, istovremeno želim reći da Ministarstvo socijalne politike predlaže velik program o tome kako rješavati radne i socijalne probleme e, razvijenih osoba e, i svih ljudi koji su još u DLNR-u i LNR-u i ljudima koji e, dakle trebaju ta rješenje. Ja ću dati riječ ministru socijalne politike i rada i ministru za europske integracije. No. Minister of Social Policy answer on ADP? Short, if you have one and a half minutes. then we have to close the meeting. Okay. Kratko imamo još minutu i pol, nakon toga moramo završiti sa sastankom. E, Gospodin Buticka. Izvolite. Hvala lijepo. Pokušat ću govoriti što kraće bude mogao, ali znate da je pitanje e, interno e, raseljenih osoba vrlo bitno pitanje. Kada gledamo na srednjoročne i dugoročne prioritete moje zemlje, znamo da moramo spriječiti da se situacija pogorša, naročito vezano za tržište rada i sve što je vezano za zaposlenost. Više od e, jednog milijuna ljudi je bilo priseljeno e, napustiti svoje domove, to su prognanici i e, interno, dakle, raseljene osobe. Naša vlada pokušava učiniti sve što može kako bi im dala dobru socijalnu zaštitu. Mi im, dakle, dajemo e, novce novce i već smo izvorili više od 3,4 milijarde e, ukrajinskih ukrajinske valute e, za njih i za njihovo zbrinjavanje. Htjeli smo raditi na programu socijalne zaštite i tražiti da se te osobe ponovno integriraju u sljedećih nekoliko godina. U središnjim državnim tijelima način je program za 2015. i 2016. godinu. budete li imali konkretnije pitanja, moći ću konkretnije na njih odgovoriti. Međutim, kada bih trebao odgovoriti kratko kakvu pomoć očekujemo od e, Europske unije s obzirom na ove probleme s raseljenim osobama Nama su potrebne vrlo ciljene e, reforme e, na tržištu rada kako bismo mogli nešto napraviti i integrirati te ljude na tržište rada. Pokušavamo naći e, zaštićene radionice i sličan način pomoći. Humanitarna je pomoć zaista potrebna, međutim, i paralelno trebali bismo sačiniti i projekte kojima bi se omogućilo otvaranje radnih mjesta za interno raseljene osobe. Dakle, osim e, što im trebamo dati krov nad glavom, trebamo im dati posao kako bi se oni ponovno na drugom mjestu integrirali u ukrajinsko društvo. Hvala, neću duljiti, više nemamo vremena. Hvala, ja sam zamjenica ministra e, za pitanje poljoprivrede u Ministarstvu za europske integracije. Kao što je rekao gospodin Paoš, mi jako puno radimo. Radimo na primjene svih mjera za e, raseljene osobe. Mi smo među ministarstvima jedno od onih koje tu najviše prednjači. I e, mi želimo znati kako biste nam vi pomoć mogli pružiti, jer nam zaista potrebna pomoć ažuriranja našeg zakonodavstva. Moramo što brže podastrti nove zakone pred parlament. Posljednjih nekoliko mjeseci zajedno s Europskom komisijom načinili smo jedinstvenu sveobuhvatnu strategiju za poljoprivredu, a sada će ono biti podastrto svim nadležnim tijelima i e, na kraju u Ukrajinskom parlamentu. Dakle, mi ćemo nakon te faze preći na fazu provedbe gdje bismo zaista cijenili pomoć Europske komisije. Glavni prioritet našeg ministarstva jest da se um, ažurira e, katastar i zemljišne knjige koje moraju postati transparentne i naravno da sve to napravi u skladu s vladovinom prava. Hvala. Ovo je moja zaista posljednja rečenica. Mislim da je najbolji odgovor na rusku agresiju jesu e, reforme koje će biti i reverzibilni. Mi to radimo zajedno sa, u suradnji sa dakle, Europskom komisijom i drugim zemljama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja moram zaključiti ovaj sastanak jer imam sastanak s odborom za proračun, a ako nam oni ne daju potporu, sve ovo pada u vodu. Drugo, htio bih predložiti našem odboru da se sljedeći puta sastajemo sa zamjenicima ministra. Činilo mi se na današnjem sastanku da je to pravi put. E, hvala svima, hvala gospodinu Palašu što je došao ovamo i želim vam dobar tek. But she,